herr präsident! dobro jutro dame i gospodo otvaram sjednicu. članak 216 stavak 4 poslovnika E, nije e, uručen e, zahtjev za, za, ispravkom, stoga se ispravke smatraju usvojeno. Evo, sada dolazimo do pripreme Europskog vijeća. izvolite. Morning. Dobro jutro. Gospodine predsjedniče. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici. Vrlo sam sretna što mogu prisustovati na ovoj raspravi koja e, je priprema za sljedeći e, sastanak vijeća. Radi se o ozbiljnom, o jednom vrlo